Dear colleagues, if I Poštovani kolege, ako se slažete, predlažem da počnemo. Dragi kolege i kolegice, dobrodošli na našu konstituirajuću sjednicu Odbora za gospodarstvo. Ja sam sada predsjednik prema članku 1 stavak 1. To smo sada e, reguliran. Imamo e, konstituiranje e, odbora kroz, kroz izbor predsjedništva i uređivanje poslovnika. Počet ćemo sa izborom predsjednika. Imena kandidata su sljedeća pučane nemaju zamjenu kod SID-a. Medi Delvo će zamijeniti Luc Bajoa, ICL nema zamjenu kod liberala, Nils Torval će Korvan Nivenhovce zamijeniti, Gue nema zamjenu, kod zeleni Bas Aikot će e, zamijeniti Ernesta Urtan, Zuna kod FDD David Coburn će e, zamijeniti Beatrix von Stork E, nisu e, javljene druge zamjene. I sada e, moramo vidjeti imamo li kvorum, imamo li više od 16 zastupnika. Vidimo da je to tako. Molim sada prijedloge za biranje predsjedništva. Hvala lijepa predsjedniče. E, vršitelj dužnosti e, SID želi predložiti Roberta Gualtierija kao naše kandidata. Hvala lijepa. Imamo li drugih prijedloga? To nije slučaj. Kandidat Roberto Gualtieri je predložen od strane SID-a. Slaže li se on sa svojom kandidaturom? Evo ga, tu je. Utvrđujem da je kandidat pristao na kandidaturu, da je član predsjedništva e, EKOA i da je dao izjavu o financijskih interesima. E, idemo sada na izbor, nemamo drugih kandidata, nemamo zahtjeva za tajno glasovanje, pa ćemo sada e, glasovati aklamacijom. Evo, izvolite. E, izjavljujem ovim da je Roberto Gualtieri izabran E, aklamacijom. Hvala. Izvolite zauzeti svoje mjesto. Thank you very Hvala vam lijepa, dragi kolege. Htio bih vam u prvom redu svima zahvaliti na ovom ponovno izboru. Izjavljem da ću raditi u interesu e, odbora. To je moja obveza i tako ćemo nastaviti naše djelovanje i doprinos e, gospodarskim i ekonomskim politikama i drugim e, brojnim funkcijama koje ovaj odbor ima u sljedećoj godini. To će biti izazovna godina, nemamo vremena za govore. Imamo e, izbor potpredsjedništva. Prvi potpredsjednik ima li kandidata? Gospodin Balcima riječ. Hvala predsjedniče. E, i ja čestitam na ponovnom izboru. U ime Pučana bih htio predložiti kolegu Markusa Ferbera kao prvog potpredsjednika našeg odbora. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Da li gospodin Ferber pristaje na kandidaturu? Naravno. Znam da je kandidat e, punopravni član Ekona i da je e, podnio izjavu o financijskim interesima. Ima li drugih kandidata? Ne. Nema zahtjeva za tajnim glasovanjem, prema tome ga možemo izabrati aklamacijom. pozivam vas da mi se pridružite ovdje za predsjedničkim stolom. E, idemo dalje sa izborom drugih potpredsjednika. Međutim, vjerojatno znate da u okviru amandmana poslovnika imamo novu odredbu u e, člancima 2 i 4 koja zabranjuje e, izbor e, samo jednog spola ili jedne nacionalnosti u predsjedništvo. Čak i ako, mada nisam formalno dobio kandidature, moram vas zamoliti imena sljedećih kandidata a, budući e, da vidimo potencijalno kršenje e, odredbe, e, predlažem da odgodimo ovaj dio sastanka, sastav predsjedništva, to jest kako bi se klubovi mogli pozabaviti ovim problemom i kako bismo imali predsjedništvo što je prije moguće, jer trebamo E, e, predsjedništvo u punom sastavu koje će biti u skladu s odredbama. E, izbor podpredsjednika se time odgađa. Molimo političke klubove da što prije nađu rješenje kako bismo imali puni sastav predsjedništva ovog odbora, kako bismo mogli biti u stanju raditi. Pervanš šperesim Predsjedniče, E, stavak 204 e, poslovnika je vrlo važan e, određuje prisutnost žena i muškaraca u predsjedništvu kao i svih nacionalnosti. ustanovljam da onaj koji je trebao biti drugim potpredsjednikom je član mog kluba ovdje imamo angažman koji moramo preuzeti za budućnost. Ako gledam ravnotežu e, e, koje su postigli klubovi u raspodjeli između žena i muškaraca u raznim odborima, moj klub e, ima je drugi po rekordu za predstavljeno žena Prvi su zeleni, a socijalisti e, imamo 80% žena. A sljedeći klub je, su liberali sa 80% žena. Mislim da to daje indikaciju o tome E, da ne može e, e, socijalistički potpredsjednik biti žrtvom to, te odroba, već oni klubovi koji su deficitarni u tom pogledu. I stoga moram reći da EKR sa 12, nešto posto žena u potpredsjedništvu odbora ima veliki deficit u tom pogledu. Hvala lijepa. Siguran sam da će klubovi e, uzeti u obzir ovaj element. Burhard Balc ima riječ. Da. Da. Nećemo imati raspravu o tome. Sada ću zatvoriti popis govornika. Da, e, gospodine Balci, imate riječ, ali onda Burhard. Hvala lijepa, predsjedniče. Ja bih izrazito pozdravio i u ime Pučana e, ovaj vaš prijedlog. E, moramo mirno razmisliti o tome kako riješiti ovu temu. E, potpuno se slažem sa Pervanš Berez da je 204, članak 204 vrlo važan i da ga treba primijeniti u potpunosti. moram ovome dodati da je i za pučane imamo e, pola žena u potpredsjedništvima i predsjedništvima odbora, pa e, i mi tim, na tom području dobro stojimo. Mi ćemo naravno doprinositi ovom načelu. Hvala vam predsjedniče na ovom prijedlogu. Hvala lijepa. Gospodin Anemans. Gospodine predsjedniče, htio sam se pridružiti gospođi Pervanš Perez ako bi odbor e, smatrao da e, smatrao da e, naš klub dovoljno dobar da dade kandidata, naš bi kandidat bila žena Mariza, molim brzo. Kada ćemo onda imati drugi dio izbora? to će vam biti priopćeno što je prije moguće. Hvala lijepa. E, prema tome možemo ići na sljedeću točku. Usvajanje dnevnog reda. Ima li prigovora? E, e, dnevni red je prihvaćen. Imam nekoliko priopćenja ažuriranje trijaloga informacija od 19. E, siječnja e, drug, e, trijalog je bio u Strasburu vijeće i parlament su raspravljali o člancima 3, 4 i 5 govorilo se o transparentnosti kao i dodaci koje su došli od parlamenta i vijeća. Dužna pažnja je također razmatrana E, zahtjevi transparentnosti, tehnički input parlamenta je razmat, e, sljedeći trialog će biti 7. veljače. Dubinska analiza e, će početi na tom sastanku. Sada idemo na točku 8 dnevnog reda. Da li je ministar ovdje? Ovdje je. Htio bih pozdraviti mog prijatelja i našeg bivšeg kolegu e, e, Edvarda Šiklunena, predsjednika Ekofina, ministar financija Malte. E, čestitam Malti što je sada evo preuzela predsjedništvo u ovom semestru. Želim vam uspješan, uspješno predsjedništvo kako bismo osigurali da ovaj odbor konstruktivno surađuje s vama i rješava naše probleme. Moramo nalaziti dobra rješenja, dobro zakonodavstvo i završiti trijalog koji je vrlo važan. Neki trijalozi su vrlo važni naš je angažman da završimo što više posla u tim trijalozima i to što prije. Izvolite, imate e, nekoliko minuta za uvod, a onda ćemo imati pitanja i odgovore. Izvolite. Hvala vam lijepa. Prije svega mislim e, da je ovo prilika da čestitam vama, gospodine Gualtieri, kao i pod predsjednicima koji jesu ili će biti ponovno potvrđeni za nastavak mandata od dvije i po godine. istinu, ja sam poprilično dirnut činjenicom što sam opet u ovoj dvorani, u odboru Ekon, u kojem sam imao priliku služiti četiri godine kao podpredsjednik. Danas sam dakako ovdje u drugoj ulozi, predstavljam Ekofin, i izložit ću vam ovdje glavne prioritete za naredno šestomjesečno razdoblje tijekom kojeg će Malta predsjedati vijećem, dakle naše prioritete u području financijskih i gospodarskih poslova. Potrebno je naglasiti da to radim sukladno prethodno uspostavljenoj e, praksi. E, želim to naglasiti. Dakle, prethodna praksa je uvijek bila da predsjedništvo vijeća izloži svoj program u nadležnom odboru, a Ekon je dakako nadležni odbor za ovu temu, e, pa ću ja danas govoriti ovdje s pred vama i sutra pred stalnim odborom. Dakle, nadam se da možete e, razumjeti da ja danas ovdje govorim kao e, predsjednik odbora Ekon, a naravno ja ću rado odgovoriti na vaša pitanja, no zacijelo će neka e, pitanja biti takva da će se na njih trebati odgovoriti u nekim drugim forumima. A sada što se tiče našega programa. Malta preuzima predsjedništvo u vrijeme kada europsko gospodarstvo ulazi u četvrtu godinu za redom u kojoj bilježi oporavak. Dakle, doista ohrabruje što se pokazalo da su gospodarstva otporna na neke transformacijske učinke koje smo mogli vidjeti prošle godine. E, međutim, kako kratkoročna otpornost nije nikakvo jamstvo dugoročnog čvrstog rasta e, znamo da radimo u kontekstu velikih nesigurnosti i strukturalni učinci nekih događaja kojima smo svjedočili prošle godine e, postat će jasni tek u narednom razdoblju. Kada je riječ o europskom semestru, predsjedništvo će preuzeti svoje obveze i e, radit će u e, duhu suradnje i želje da se ostvari napredak u ovom području. Dakle, mi kao ECOFIN svakako smo zainteresirani za gospodarski rast i financijsku stabilnost. No, dopustite da počnem od rada koji vijeće provodi u području koordinacije gospodarskih politika država članica. Europska komisija je u studenom prošle godine krenula sa europskim semestrom za 2017. koji, kao što zacijelo znate, sadrži i neka nova obilježja E, koja su izazvala određene kontroverze. Neki ministri su smatrali da e, se mm, sada u paket uključilo i neka područja u koja se e, Ekofin ne bi trebao plesti, odnosno komisija ne bi trebala plesti kao što je recimo fiskalno stajalište u europodručju. E, no, rasprave o tome traju, vijeće je, e, odnosno vijeće će u ožujku 2017. usvojiti preporuke za europodručje nakon smjernica koje će dati e, Europsko vijeće, a kada je riječ o europskom semestru pratit ćemo naravno što će se događati tijekom Europskog parlamentarnog tjedna u kojem ću ja osobno sudjelovati. E, dakle, Malteško predsjedništvo e, očekuje prijedloge komisije za nove preporuke za pojedine države i organizirat ćemo rasprave o tim e, preporukama u vijeću kako bi preporuke bile usvojene u ljeto. Što se tiče provedbe strukturalnih reformi, nužno je pokrenuti proizvodne kapacitete u našim gospodarstvima. Države članice za to su zainteresirane zainteresirane svaka za sebe, ali naravno tu postoji kolektivni interes da se i dalje provedu reforme određenih e, politika. E, iznimno je također važno e, da iskoristimo te strukturne reforme kojima se može doći do rasta, ali jednako tako da veliku pozornost posvojimo i čvrstim fiskalnim politikama E, moramo biti oprezni kako ne bismo ponovili greške iz prošlosti kad su fiskalne politike bile prociklične. Dakle, potrebno nam je također da se dosljedno provodi pakt za stabilnost i rast i u narednom razdoblju nastojat ćemo pomiriti uporabu fiskalnog prostora s jedne strane i fiskalne održivosti s druge strane. I evo to me sada dovodi do sljedeće teme, to je Europski fond za strateška ulaganja. Kao što znate, vijeće je usvojilo opći pristup e, vezano uz prijedlog komisije da se proširi e, fond za strateška ulaganja u takozvani FC 2.0 e, krajem ove godine i Malteško predsjedništvo e, namjerava započeti trijalog sa Europskim parlamentom na tu temu a e, isto vrijedi i za druge trijaloge, recimo vezano uz prijedlog komisije o programu strukturnih reformi uslužnog sektora. Znamo da u tom uslužnom sektoru neke stvari nedostaju i e, bilo bi doista korisno da neke zemlje u tom području osobito e, budu od pomoći. Koliko shvaćam, drugi trijalog na tu temu zapravo počinje već danas. E, zatim, e, kada je riječ o ulaganjima, Malteško predsjedništvo spremno je početi pregovore s Europskim parlamentom o srednjoročnoj reviziji mandata vezanog uz vanjsko pozajmljivanje Europske investicijske banke. Dakle, 7. i 8. Eh, travnja na sastanku ćemo se baviti s jedne strane bankovnom unijom gdje želimo osobito e, se pozabaviti pitanjem nenaplativih zajmova, zatim razmotrit ćemo e, pitanje bijele knjige koja će biti pripremljena uoči sastanka u Rimu, a također pozabavit ćemo se i pitanjem porezne sigurnosti. E, no, još jedna posebna tema koja će biti na sastanku bliska je nama koji dolazimo iz sredozemnih zemalja, a to je pitanje ekonomskih migranata, dakle ne izbjeglica, nego ekonomskih migranata, što nas dovodi do potrebe da pružimo veću potporu e, zemljama Sjeverne Afrike e, putem e, s jedne strane možda fonda za strateška ulaganja, s druge strane Europske investicijske banke. Dakle, te zemlje Sjeverne Afrike su ona vrata kroz koje migranti dolaze u Europu. Jučer sam bio u Parizu na sastanku 5 plus 5, dakle e, pet e, država zapadnog sredozemlja koje su članice Europske unije i pet država Sjeverne Afrike i e, dakle tu smo već e, na jedan službeni način pokazali da razmišljamo o tome da smo spremni e, pomoći u tom smislu. Kada je riječ o bankovnoj uniji, doista je ključno da se ona zaključi kako bi e, unija koja se temelji na zajedničkoj valuti mogla dobro funkcionirati i potrebno je uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između podjele rizika i smanjenja rizika. Kad je riječ o smanjenju rizika, čuli smo različite prijedloge u novije vrijeme i unatoč svim tehničkim poteškoćama i političkim osjetljivostima vezanim uz ovu temu. Malteško predsjedništvo namjerava nastaviti raditi, osobito po nekim stručnim pitanjima, kako bi se ona raščistila i kako bismo mogli zaključiti Uniju. U međuvremenu države članice moraju poduprijeti povjerenje u bankovnu uniju poštujući pravila koja smo zajednički donijeli. E, što se tiče unije kapitala, prospektus je završen, ovaj tjedan i sljedeći tjedan održat će se daljnji sastanci vezani uz paket sekuritizacije i doista ćemo učiniti sve što možemo kako bismo postigli sporazum s parlamentom vezano uz ovu temu prije ljeta. Tu postoje i neki drugi važni fondovi, Europski fond rizičnog kapitala i Europski fond za socijalno poduzetništvo. Dakle, mnoga su tu pitanja e, i svakako se nadamo da ćemo na svima raditi na temelju E, konkretnih prijedloga. Budućnost donosi i neke do, e, nove teme e, koje svakako mogu nadopuniti pitanja kao što su bankovna unija. Zatim potrebno je postići sporazum i o Mm, informiranju potrošača vezano uz e, uredbe Europske unije o financijskim uslugama, a također treba napraviti i reviziju četvrte direktive za borbu protiv pranja novca, što je ključno u smislu borbe protiv financiranja terorizma. E, također e, svjesni smo da Europski parlament ima e, vrlo čvrsta mišljenja vezano uz porezne propise i ponovno naglašavamo da smo u potpunosti predani da nastavimo raditi na pitanju određenih poreznih dosjeja kao što su 1882. Nadamo se da ćemo e, uspjeti završiti e, s time i da ćemo nakon toga moći preći sa dvostrukog CTB-a na trostruki. CTB znamo da se okoliš e, promijenio i e, dakle radujemo se nastavku našeg dijaloga na tu temu. Iako je ovaj trostruki CTB zapakiran u dva paketa, faza 1 i faza 2, mi bismo htjeli da se o njemu raspravlja u cijelosti, dakle da se razmišlja o tome kao jednom paketu trostrukom e, CTB-u. Naravno, tu je i paket koji se odnosi na PDV u kojem su tri različite teme e, i još nešto, još jedna tema o kojoj smo počeli raspravljati još dok sam ja bio ovdje u parlamentu, to je tema e, financijskih transakcija, odnosno poreza na financijske transakcije zaključno mogu reći da je Malteško predsjedništvo Europske unije snažno predano daljnjoj europskoj integraciji i zaključenju Europske e, gospodarske i monetarne unije. Uh, vidjet ćemo što nam donosi naredno razdoblje, nastojimo velik dio rada i našeg neformalnog sastanka Ekofina posvetiti bijeloj knjizi koju očekujemo od komisije. Evo, to je sve što bih za sada rekao i sada ću rado odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Izvolite Hvala vam. Edvarde, doista je e, lijepo kada ovdje imamo tako uglednog kolegu, odnosno bivšeg kolegu koji evo ponovno dolazi pred naš odbor. Htio bih e, naravno sa svog gledišta postaviti pitanje vezano uz Brexit. Malta, s obzirom na svoju povijest, ima bliske veze sa Ujedinjenom kraljevinom i zato želim postaviti sljedeće pitanje. Ako britanska vlada ustraje na svom kalendaru vezanom uz Brexit, Malta će predsjedati vijećem kada se budu usvajale smjernice komisije. Pa me zanima što mislite e, kako e, će izgledati rasprave u vijeću, odnosno koliko su sad već pripreme u tijeku, pripreme malteške vlade vezano uz taj element procesa Brexita i mislite li da će ti pregovori ići od ozdo prema gore ili pak sa najviše političke razine prema svakoj pojedinoj temi? E, dakle, smatrate li da će se krenuti od konkretnih tema u pojedinim područjima ili pak od ozgo prema dolje? Dakle, koji bi bio vaš pristup? Hvala. Pa o pristupu možemo raspravljati. Mi da kako imamo veze s Ujedinjenom kraljevinom i Malta želi biti pošteni pregovarač, ne želi e, niti jednu stranu e, ni na koji način e, poraziti, odnosno podcijeniti. No, kao što znamo, članak 50. još nije pokrenut Sada znamo da je britanski parlament um, u poziciji da mora odobriti pokretanje članka 50. Uh, pa ne mogu špekulirati što će se sve događati. Mi bismo voljeli da pregovori budu centralizirani, dakle na tehničkoj stručnoj razini će se dakako tražiti rješenja i želimo da pregovori traju, e, odnosno da se odvijaju sa što manje problema, što glatkije. Nakako svako ima svoja stajališta i može iznositi e, svoje stavove i davati različite izjave u komisiji, u vijeću i drugdje, to ne možete spriječiti. No, mi ćemo pokušati smiriti situaciju. Mislimo da nije ni u čejem interesu da se stvari previše uzburkaju. Riječ je o razvodu, nastojat ćemo da to bude razvod sa što manje sukoba e, i voljeli bismo da pregovori budu centralizirani. Hvala vam lijepo, Pervanš Berez. E. Hvala lijepa ministre. E, vrlo nam je drago što ste ovdje i želimo vam puno uspjeha u vašem predsjedništvu. E, rekli ste da to predsjedništvo dolazi u teškom trenutku. I e, borimo se s vrlo teškim problemima. Podsjetili ste na važnost ulaganja i povratna ulaganja u Europskoj uniji E, obnavljanje e, Junckerova plana, plana EFSI je ključno. Međutim, to neće biti dovoljno. E, kako ćemo dovršiti ekonomsku i monetarnu uniju je od bitne važnosti. Imamo dva događaja, međutim, koji će nam nametnuti rješenja u toj Uniji, makar je to vrlo teško Prvo je e, prijedlog e, e, da se započnu pregovori o Brexitu, članak 50. U, na vrhu u, u Bratislavi Daniel Kosta je rekao da Europa ne može ići dalje u zajedničkog obrana. treba osigurati dobro funkcioniranje eura. E, kako ćete vi tu djelovati e, kako bismo e, nasuprot onome što će se mobilizirati u pregovorima u Brexitu, kako ne bismo potrošili svu energiju na to, te pregovore, već bismo radili također i na ekonomskoj i uniji. Argument da će to biti točka koja će e, podijeliti e, zemlje europodručja i nečlanice e, europodručja, mislim da je to loš argument. Da, to je prevladavajuće mišljenje. Krenimo od Junkerovog plana. Dakako, svi smo ovdje političari, nešto što izgleda dobro, od toga želite još više kako biste to mogli iskoristiti. Dakle, ako Junkerov plan izgleda dobro, želimo više e, tog plana. E, mislim da nitko neće dići ruku i reći ja se protivim udvostručivanju EFSI-a. No, mislim da trebamo razmotriti što se sve tu događa kao što je to učinio i revizorski sud. Dakle, što smo točno htjeli postići? Eh, htjeli smo stvoriti neke dodatne vrijednosti Dakle, znamo da nekad ono što možete učiniti na europskoj razini ne možete učiniti na nacionalnoj razini, nešto što je previše rizično na nacionalnoj razini, na europskoj razini nije jer se taj rizik dijeli i tu možemo uključiti Junkerov plan, odnosno um, Europsku banku za obnovu i razvoj i tako dalje. Dakle, postoji čitav niz projekata pojedinih vlada koji se možda mogu iznijeti na stol i i na taj način provesti. Znam recimo da su mnogi osjetljivi po pitanjima recimo autocesta, ali ja predstavljam vijeće pa je naše razmišljanje nešto drugčije. Dakle, Eko općenito smatra da se moramo pozabaviti onim e, područjima u kojima su tržišta neuspješna. E, Dakle, sasvim sigurno ćemo razmotriti e, tu temu, e, želimo učiniti više, ali želimo ulaganja veće kvalitete. Što se tiče naših resursa i napetosti koje postoje, kad kad kažemo da je tjedan dana u politici veoma dugo, ono što je Trump rekao kako očekuje podjele Europe i slično, može imati sasvim drugčiji učinak. Danas ne znate kakav će učinak imati jedan jedini tweet. E, dakle, ja ne bih o tome špekulirao, ali općenito govoreći doista želimo da europski projekt uspije. Pitanje je kako, tu se ne slažemo. Dakle, neki su veoma entuzijastični i žele trčati unaprijed, a neki drugi su oprezni pa kažu držimo se pravila, e, držimo se okvira koji nam je zacrtan. Dakle, to je tanka linija između toga da ste fleksibilni s jedne strane, a s druge strane da kršite pravila. Neki smatraju da je potrebna fleksibilnost, političko nijansiranje, a drugi smatraju da je riječ o kršenju pravila. Dakle, tu govorim o paketu dviju mjera, šest mjera, e, paktu za rast i stabilnost i o samoj bankovnoj uniji koja sad prolazi e, teška vremena, dakle u odnosu na Italiju, o tome mora odlučiti komisija e, mi želimo projektu da uspije, ali istodobno smatramo da moramo biti fleksibilni kada sam bio u parlamentu, kada smo planirali paket od dvaju mjera, šest mjera, nikad nismo mogli predvidjeti sve probleme i što će se sve dogoditi. A sada mogu reći da nam je fleksibilnost potrebna i da je u budućnosti možemo iskoristiti. Hvala vam lijepa. Evo, pridodali ste i entuzijazmu našeg izvjestitelja vezano uz Europski fond za strateška ulaganja, uz EFSI. Kažete da želite riješiti problema neuspješnih tržišta i to će biti stvarna dodatna vrijednost. Zahvaljujem predsjedatelju dokumenti e, koji su procurili takozvani Panama Papers pokazuju da su premijeri šef kabineta Malte E, imali koristi od e, takozvanih e, poreznih rajeva. Dakle, može li doista Malta biti zadužena za proces borbe protiv pranja novca u Europskoj uniji i baviti se poreznim pitanjima? I moje drugo pitanje, s obzirom na porezna rješenja koja privlače gospodarsku aktivnost u određene zemlje, e, bili sama Malta e, sama Malta prošla ispit kada je riječ o e, takozvanom poreznom raju. Dakle, je li oporezivanje na Malti pravično? I treće pitanje je, bi li se Malta mogla u budućnosti naći na popisu Europske unije država koje nisu spremne surađivati? Hvala. Pa ja bih vam sad u odgovoru mogao reći da to danas e, nije moje područje, da nisam nadležan jer ja sam ovdje kao predsjednik vijeća. E, međutim, posebice u drugom dijelu pitanja iznijeli ste neke stvari na koje želim odgovoriti Dakle, kada se snađemo na Malti, ja ću rado odgovoriti na vaše pitanje vezano uz takozvane Panama Papers. E, međutim, iznesene su određene izjave o nepravičnom e, oporezivanju. Ja moram reći da su te izjave nepravične jer e, pokazuju nerazumijevanje našeg poreznog sustava. Porezni sustav Malte nije klasični porezni sustav i postoji velika razlika između E, sustava e, oporezivanja s jedne strane i skrivanja podataka s druge strane, netransparentnosti. Ako pogledate stranice naše financijske istražne jedinice, pronaći ćete e, silu dokumenata koji pokazuju da je Maneva bio u kontroli na Malti prije nego što je Malta E, postala članicom Europske unije. Kontrole su se provodile svake dvije godine i Malta je ukinula e, bankovnu tajnu 1994. godine. Dakle, Malta ispunjava sve uvjete vezane uz e, zakonodavstvo kojim se nastoji boriti protiv pranja novca. Također vas pozivam da pogledate sve izvještaje koji postoje, sve prijave sudovima e, kojih ima doista mnogo i možete vidjeti s kojim sve zemljama razmjenjujemo podatke o potencijalno nezakonitim e, potencijalno nezakonitim radnjama. Dakle, možete vidjeti na temelju tih e, dokumenata ono što će vas nagnati da postavite drugčije pitanje drugi puta. Hvala. Well, I will use this opportunity that my, my colleagues who were to ask the question are not here. Hvala, iskoristit ću ovu priliku e, i postaviti pitanje i vratiti se na e, otvoreno pitanje koje je otvorio moj prethodnik. E, složio bih se da ste ovdje u svojstvu predsjednika vijeća, ali isto tako mislim da zemlja kao predstavlja treba dati primjer. Kao što ste rekli, naš odbor pana E, ići će na Maltu u misiju za utvrđivanje činjenica. to će nam omogućiti da razmijenimo um, utemeljene podatke o činjenicama, ali kad se radi o izbjegavanju plaćanja poreza, pranja novca, zapravo e, radi se o zanimanju novinara, e, sastaću se sa malteškim novinarima danas popodne, njih zanimaju te stvari, ako imate neke dobre vijesti, rado ću im prenijeti ali e, očito e, za vrijeme slovačkog predsjedništva e, novinari su me meni su to pitali vrijeme dok, dok je Slovačka predsjedala. Dakle, Nešto se tu mora učiniti. E, e, Imić Evropske unije se do određene mjere e, prosuđuje na temelju toga kako je zemlja koja predsjeda. No, spomenuli ste e, e, spisa u vezi CMU-om, imat ćemo, glasat ćemo na odboru i nadamo se da ćemo dobiti, doći do zaključka i o pozitivnim rezultatima u vezi sa sekuritizacijom. Hvala. Uh, Počet ću od e, ovog drugog dijela. Mi e, snažno naglašavamo konkurentnost, tako stvaramo radna mjesta i smanjujemo nezaposlenost. Što se tiče prvog dijela vašeg pitanja, malo mogu dodati, mogu samo reći e, samo Gledajte što radi predsjedništvo prvih nekoliko tjedana, neću reći mjeseci, nego prvih nekoliko tjedana kako namjerava e, nastaviti nastaviti svim predmetima, e, uključujući e, i predmete koje se odnose na oporezivanje i druge i vidjet ćete onda rezultat. Hvala lijepa. A sada iz Fabio De Masi. Gospodine ministre, gospodine Skrune, jasno ste rekli da ste danas ovdje u drugačijem svojstvu. E, to je za žaljenje sam e, htio eh, komentirati eh, vaš porez Malti. Vi ste rekli danas u Malti da sam jedan od onih ljudi koji ne razumiju malteški sustav. Rado bih čuo vaše obrazloženje da to bolje razumijem, no eh, optimist sam, znam da ćete nam to objasniti kad ćemo biti na Malti, a nadamo se da ćete jasno obrazložiti u ovom odboru provode li se i kaznene istrage u vezi sa malteškim strateškim dokumentima. E, no, e, ako ću sada komentirati vaše predsjedništvo vijeće, e, voli bi znati možete li malo detaljnije nešto reći o tome da je vijeće odlučilo da reći potpunosti surađivati sa Panom u zadnje, posljednje vrijeme. Je li to istina? Koje je vaše osobno stajalište? U, okviru odbora za paramske dokumente ovog parlamenta, a kao drugo E, budući da ćete nadzirati direktivu o pranju novca i pregovore, e, sam Malta e, je na radnoj skupini o pravu trgovačkih društava obećala da ćete imati javne registre o kooperacijama i zakladama ali sve se opet svelo na legitimni interes e, i htio bih znati koje je vaše stajalište u tim pregovorima u vijeća i na koncu govorili ste o EFSI. E, e, vodimo sada raspravu E, i e, smatramo da takva ulaganja moraju biti izuzeta iz e, pakta o stabilnosti, to je zlatno pravilo ulaganja. To se treba dogoditi čak i na, ako, dođe, ako je potrebna izmjena ugovora viđamo slične rasprave kada se radi o civilnom ulaganju u istraživanju u infrastrukturu koja je toliko, koja je toliko potrebna u Europi. Hvala lijepa. Tu ima više pitanja, ali kao što sam rekao, e, Volio bih da e, e, malteška pitanja ostavimo izvan toga, ali želim vam reći da porezne vlasti u odručju na švicarske curenja gotovo su dovršili sve istrage, i a dali su mi i rekli su mi koliko vrijedi ono što ste prikupili E, od e, onih koji su uhvaćeni. A što se tiče e, panamskih curenja, mislim da se radi od oko preko sto predmeta i već su dugo započele tri istrage, one su sada u tijeku, samo evo da vam dam te informacije. Što se tiče pitanja javnih registara, vijeće e, zauzima pravno stajalište. E, prije svega privatnost i zaštita podataka također e, je nešto što je važno EU. Dakle, radi se ravnoteži između zaštite podataka, a istovremeno i osiguranja transparentnosti. Nije to stajalište Malta, to je stajalište vijeća da će e, kompletne oblasti e, e, vlastima da razmijenjaju podatke o, između poreznih vlasti ili ako koristim neke agencije koje se bave borbom protiv pranja novca. Dakle, svima njima, dakle, stavit ćemo te informacije, informacije na raspolaganje nadležnim tijelima, a nećemo ih učiniti javnima. Ako bi se išlo dalje od toga, ako se e, tu se radi o određenim e, privatnim pitanjima neke osobe, e, to bi mogla biti legitimna pitanja, no isto je tako i kad se radi o poduzećima u smislu ako, se, ako, se, ako su uključene pitanja konkurentnosti. Dakle, vijeće, da tako kažemo, veću važnost polaže tome da neće E, djelovati protiv zakonskih odredbi e, određenih, zemalja, pa i ustava kao što je to slučaj u Francuskoj, e, dakle neće ih objavljivati, neće ih javno obznanjivati. U ovom trenutku imamo procese koji se tiču da, i ako postoje izmjene, ako će doći do promjena, bilo to zlatno pravilo ili ne, E, to je tu e, i to želimo promijeniti. U ovom trenutku je to ono što mi imamo i osim određene fleksibilnosti koja se može provesti od predmeta do predmeta, kao što kaže komisija, još uvijek nemamo ništa e, na temelju čega bismo nastavili djelovati u pogledu vašeg prijedloga. Actually, there was a question about to je to e, e, pitanje e, o prijedlogu koje nije iz GUA nego iz obrane. Radilo se o suradnji sa pana odborom. Vijeće je donijelo odluku da će se u cijelosti surađivati, ja mislim da je to jako loša odluka. Nisam dobio informacije o tome, ali provjerit ću, provjerit ću koje je stajalište vijeća, ali stalni odbor se sastaje i ja ću to provjeriti. Hvala. E, sada zeleni. E, dobro, došli, vratili se, dobro vas je opet vidjeti, s vama izravno komunicirati, a ne samo preko malteškog tiska. U malteški tisak vas je citirao. E, E, nešto što ste rekli kao savjet o e, politikama i ciljevima malteškog predsjedništva u pogledu poreza. Citiram, e, e, Malta se ne srami toga što koristimo oporezivanje kao e, instrument konkurentnosti, kao i plaće. I što se tiče oporezivanja, svaka država članica treba odlučiti za sebe. To upravo suprotno od stajališta koje je uzeo ovaj parlament. Dosljedno tražimo zajednički okvir pa tako i zajednički okvir za oporezivanje. Vaša porezna politika ima ciljan instrument za privlačanje poduzeća za deklariranje strane dobiti e, u Malti i to dovodi na koncu do porezne stope od 5%. Ja mislim da vaša politika e, e, dovodi, daje zemlju lošu reputaciju porezne oaze i vidim tu razliku između Luksemburga i Malte. Kad je Luksemburg predsjedao, u e, program predsjedništva ugradio je porezna pitanja kao važna pitanja u programu vašeg predsjedništva, to ne nalazimo. Drago mi što ste sada potvrdili da ćete se baviti CCCTB-om ali iako je e, komisija donijela prijedlog 21.10. prvo tehnički sastanak u vijeću zakazan je tek za 16. veljače. Molim vas, pogurajte malo te porezne spise, čak ako i to nije u vašem programu i na posljedku u cijelosti e, e surađujte sa zahtjevima panela odbora, e, dakle sve ono što se e, to krije, E, nažalost je gospodin Galde e, e, dao ostavku na svoju dužnost. Molim vas, prezentirajte te dokumente i malteškoj javnosti i nama. Bojim se da se o tome nećemo složiti jer vi opisujete karikaturu našeg poreznog sustava. Komisija i DG Competition, natjecanje, e, dubinski su procijenili taj sustav prije nego što je Malta postala članica i odobrenje. Nakon toga e, su zahtjevali neke promjene koje su poduzete, one su e, izvršene E, i ti su e, e, uklonjeni. Za one koji to razumiju, to je u redu. No, kao i bilo koji drugi režim, režim oporezivanja je takav da ga praktičari, dakle, mogu iskoristiti. Dakle, ovisi o tome koliko agresivno planiraju svoje poreze, svoj, svoj poštivanje poreznih propisa. Dakle, e, e, postoje uvijek neke rupe u propisima, no mi pokušavamo što je više moguće e, rješavati dvostruko neoporezivanje, izbjegavanje plaćanja poreza. Malta će potpisati višestrani međunarodni ugovor OECD-a E, e, dakle, s obzirom da će e, se u tim ugovorima poštovati BEPS-ove preporuke, ja mislim da je zapravo karikatura u naslove novina stavljati nešto. Što kažete o 5% porezne stope za prihod ostvaren u inozemstvu? To nije točno. Onda nas ispravite. To nije točno jer taj porez se ponovo oporezuje. Dakle, to nije točno. Hvala. Marko Dzani, i NF. Hvala, predsjedavajući. Želim vam e, svaku sreću kao predsjednika ekf na sljedećih šest mjeseci. Malteška vlada e, predsjedače vijećem u najtežem trenutku za Europsku uniju i eurozonu. E, postoje veliki politički, a i gospodarski rizik s kojim smo, ćemo biti suočeni sljedećih nekoliko mjeseci. E, postoji mogućnost krize, a e, neke države članice bi čak mogle i napustiti eurozonu, kao što to kažu da bi se moglo dogoditi brojni komentatori. Predsjednik Europske središnje banke odgovorio je na pitanje, e, na to pitanje tako što je rekao da je moguće da neka zemlja napusti eurozonu. Dakle, prešli smo od toga da zemlje rade sve što je potrebno e, 2012. sada zapravo neke možda žele otići 2017. Moje pitanje do koje mjere je malteško predsjedništvo spremno raditi u okviru predsjedništva Ekofina kako bi e, to stavilo e, na raspravu, e, kako bi države članice o tome mogle raspravljati. I s obzirom na mogućnost krize u eurozoni, postoji li neki rezervni plan, plan B, ako se pokaže da postoji nešto takve naravi? Jeste li to proučili? Imate li e, mehanizme e, za upravljanje situacijom koja bi se doista mogla dogoditi, koja bi mogla biti problematična? Odgovor koji smo čuli e, u prošlosti, a koji mislim da nije bio još jako mudar, da nismo razmotrili razmotili tu mogućnost, da se nisu ulagali napori da se izradi plan B. Htio bih čuti vaše mišljenje o tome, htio bih čuti planirati li prenijete li doista jednu konstruktivnu raspravu o, događaju koji je zaista vrlo izgledan, ako ne e, sljedećih nekoliko mjeseci, a onda svakako e, tijekom 2017. ECOFIN se sastoji od ministara 28 e, država članica i kao i svaka vlada ili političar moramo biti trijezni e, u odnosu na ono što se događa oko nas. No, e, želimo jačati Europsku uniju i zato e, će ECOFIN donijeti bijelu knjigu kao jedan od četiri pitanja koja će biti platforma o tome kako jačati Evropsku uniju i što je još važnije E, a vjerojatno je to u pozadini vaših razmišljanja, kako, se, kako možemo rješavati stvarna pitanja, stvarna otrovena pitanja koja postoje? Ja vjerujem da ono što se događa e, stvara veliku zabrinutost e, izbornog tijela u cijeloj Europi, pa i izvan nje. Stvara se straha od migracije, terorizma i siromaštva. Dakle, rješavanjem tih pitanja možemo e, e, smiriti e, članove Europske unije. Dakle, nećemo razgovarati o planu B, planu C, ne želim zapravo umanjiti e, važnost te bijele knjige koja, koja će biti donesena nakon sastanka u Rimu, ja ipak mislim da rješavanje otvorenih pitanja, a to je e, naša uloga u Ekofinu, to je vaša uloga u Europskom parlamentu, rješavanje otvorenih pitanja, smanjenje siromaštva, e, borbe protiv terorizma, a isto tako i moramo pokušati vidjeti kako možemo rješavati otvoreno pitanje migracije. I tu bi zaista htio razlikovati e, izbjeglice od gospodarske migracije. Izbjeglice su proizvod rata, a gospodarska migracija je pitanje neravnoteže između bogatih i siromašnih zemalja. Trebamo smanjiti tu neravnotežu jer inače će e, gospodarska migracija biti jedan tsunami koji će još dugo trajati. E, Dakle, e, vi ne radite na planu B e, gdje se e, razmatra mogućnost da neka zemlja će iz eurozone, ne? Na komisija, je nadležna da donese tu bijelu knjigu o budućnosti Europske unije, no pretpostavljamo i nadamo se mogu govoriti za ECOFIN, dakle ne mogu govoriti u ime Europskog parlamenta, da ćemo iznaći način kako možemo rješavati ta otvorena pitanja i jačati Europsku uniju da bude ujedinjenija nego ikada. Hvala lijepa. Velika većina ovog parlamenta dijeli to stajalište. FDD, gospodin Kolbrun, želite uzeti riječ u ime vašeg kluba. Hvala gospodine predsjedniče. Dobrodošli. E, dobro je vidjeti mal težana E, dobro čuti prijateljski glas. E, mi u Velikoj Britaniji e, smo dugo, dugo s vama prijatelji. Pomoći ćete nam prijateljski provesti Brexit. Nadam se da ćete iskoristiti svoj položaj da razumno razgovaramo, da imamo miran izlaz želimo surađivati sa Europskom uniju, ne želimo zonu e, katastrofe na našem pragu, želimo ostaviti Europsku uniju u, u, redu, u dobrom stanju. E, e, jako mi je drago što ste spomenuli nešto u vezi sa dakle da ste govorili o ulaganju u vezi sa Junkerovim planom, da niste izvlačili kostu iz i na, nastojali ih koristiti da napumpate novce. Mi iz e, slobodarskog motrišta smatramo da je Junkerov plan loša zamisao. Mislimo da e, države ne, stvaraju radna mjesta nego poslovni subjekti. E, državni službenici ne trebaju se tu miješati u otvaranje radnih mjesta, ono što trebaju raditi poduzeća. Što se tiče Junkerovog plana i njegovih projekata, e, oni mogu biti dvojbenog prekla e, i nas brine e, to što će možda mirovinski fondovi ulagati u te nekakve njegove projekte. Nadamo se da ćete to razmotriti, to je jako važno. E, isto tako Malta vjeruje u poreznu konkurenciju u cijeloj Europi, to je dio onoga što mi vjerujemo, mi ćemo možda otići iz Europske unije, ali ćemo vidjeti stabilnu Europsku uniju sa mogućnošću e, konkurencije u poreznim pitanjima. Nadam se da Malta isto vjeruje, nadamo se da ćete i dalje to gurati e, u ECOFIN odboru jer e, tako ćemo dobiti vrijednost za novac, inače će vlade raditi ono što žele. Nadam se da ćete moći pogurati e, malo kapitalizma u cijelu tu stvar. E, jasno je da baš svi u Europi ne vjeruju u, u, to da se novac može bilo gdje trošiti. Hvala lijepa. Samo želim nešto reći o Junkarovom planu. Junkar plan je ono što je. To je kutija i ovisi s čime napunimo. Mislim da je zamisao bila promicanje privatnih ulaganja i zato smo rekli da ga trebamo blisko pratiti i vidite što imamo. Dakle, ne radi se samo o javnom ulaganju iz prošlosti, e, e, dakle, radi se o tome koliko se toga može dobiti. No, postoji nešto što se zove e, e tržišne neuspjeha. To su e, područja koja su prerizična za privatni sektor i to se, e, samo tu javni sektor ima ulogu koju treba odigrati, inače se slažem, da moramo tražiti privatne ulaganja jer oni znaju privatna ulaganja E, oni ulažu e, tuđi novac e, i pobrinut će se da se dobro troši jer se izlažu riziku. Dakle, govoreći o Junkerovom planu, ja ga ne bi ni hvalio ni osudio, nego ga trebamo uzeti takvim kakav je. Samo ću reći o, o tom planu B. Nadam se da ćete E, da ćete imati plan B ako još neka nacija iziđe iz Europe. Ja mislim da se to može dogoditi. Plan B je u interesu svih, pa čak i Britanije, jer mi odlazimo i nismo dio eurozone. Ne želimo katastrofu na našem kućnom pragu. Želimo ostaviti stvari za sebe u redu. Dobro, hvala. Hvala lijepa kao što su i svi drugi rekli, e, dobrodošli ponovo, dobro nam se vratili. Želim nešto reći na temelju onoga što ste rekli u svom prvom izlaganju, a to je e, kako gledati pravilo pakta o stabilnosti? Ako se dobro sjećam, rekli ste da je jedna stvar prekršiti pravila, a druga je stvar malo savinuti pravila i biti fleksibilan. To me malo brine, jer zašto imamo pravila? donosimo zakone sa pravilima kako bismo stvorili vjerodostojnost. No ako se onda e, e, ako predsjedništvo vijeća kaže uvijek možemo malo savinuti pravila, moram reći da je to poruka koja me brine. Pravila su tu da ih se poštuje. Ako pogledamo oporavak europskog e, gospodarstva, on ide sporo, a temelji se na jedinstvenim e, monetarnim politikama vidimo da je rast vrlo neujednačen, u nekim državama članicama je visok, u drugima je nizak. Dakle, e, e, e, zbrojena slika koji puta nam, zbrojni podaci nam koji puta daju krivu sliku. U državama članicama uložili smo napore da stabiliziramo gospodarstvo i poštujemo pravila i da vidimo tamo gdje je to učinjeno, vidimo više rasta i ulaganja, a tamo gdje se savijaju pravila, pa čak ili se ne poštuju, vidimo da deficiti nisu pomogli nisu poticali rast, nego su pogošali stvari. Pa molim vas, e, e, komentirajte e, hoćemo li prihvatiti savijanje pravila ili će predsjedništvo se pobrinuti da komisija i sve druge institucije poštuju pravila i provode pravila jer to je presudno za vjerodostojnost europskog gospodarstva. evo, nisam možda bio dovoljno jasan nisam htio re, zagovarati e, svijanje pravila, izbjegavanje pravila bilo koje vrste. E, ja sam više za e, ugled pravila i poštovanje pravila, no rekao sam u budućnosti ako da se mora razmišljati o svim scenarijima i ugraditi fleksibilnost o kojoj se treba suglasiti. I o fleksibilnosti se treba suglasiti. E, koja fleksibilnost, na koji način, to je kao nekakva varijacija, nekakav rezervni plan, uvijek postoji nekakav postotak. No, teško je, doista je teško, jako je teško e, donijeti neke odluke u ekofinu kada se radi o strukturama i paketama, paketima koje smo osmislili, no neke smo stvari iz njih izostavili zato što imaju i političke e, e, kontekste. E, neke zemlje će tražiti određenu fleksibilnost. To je važno, no e, bili smo ovdje kad smo proizveli ovaj e, dvostruki paket i četvrstruki paket, ja se to jako dobro sjećam mogli smo ugraditi u te pakete određeni stupanj fleksibilnosti koji bi bio koristen. Ne želim sad koristiti riječ na engleskom bending rules ili e, savijanje pravila, zaobilaženje pravila ili kršenje pravila, no reći ću da je to jedna od najtežih odluka kada govorimo o zemljama koje su u vrlo e, kritičnom stanju, osobito što se tiče političke stabilnosti i stabilnost općenito. E, teško je odlučiti o toj stvari. Imali smo takve slučajeva. Ono što se nama ne sviđa, e, to su velike zemlje, osobito velike zemlje prema kojima se drugačije postupa. No, to je nadležnost komisije e, koja se treba pobrinuti da se to ne događa. No, priznam da je to jako teška tema, Mislim da nitko nema na to jednostavan odgovor. S jedne strane želite zadržati okvir i kad smo ga izgradili rekli smo vidite što se događalo u prošlosti, ne želimo da se to ponovi, a ovdje smo suočeni s istom odlukom i okljevamo, da tako kažem. Gospodine ministre, eh, E, moje pitanje je dakle kako ćete vi postupati u takvim poteškoćama? Slažem se da, su, da je mnogo stvari teško, a da su pravila dosta jednostavna. Kako ćete vi postupati? Mogu e, deset sekundi e, odgovoriti vrlo kratko. Moramo raditi u okviru pravila. To je moj kratki odgovor. Hvala. U svakom slučaju svi znamo da je fleksibilnost koja se trenutačno dana u, člancima, e, članak 5, mi to sve znamo. Dakle, završili ste ovaj, ovo izlaganje kao ministar, ali ne kao predsjedatelj. Da, imam više povlastica ovdje. Alfred Sant dobro došli u odbor koji dobro poznajete. Želim nastaviti na ovu logiku savijanja, ažuriranja pravila. E, imamo nisku razinu ulaganja privatnog i e, e, javnog u eurozoni, što je loše. niske razine javnog ulaganja podrazumijevaju i niske razine privatnog e, e, e, ulaganja. Junckerov plan htio je dati odgovor na te probleme, ali očito nije uspio. Postoji dakle tendencija žrtvovanja kapitalnog ulaganja kako bi se iz političkih razloga smanjili, ali ne samo političkih, smanjile razine e, trošenja. Što mislite o uvođenju tako goldnog, zlatnog pravila koji bi dozvolio da se neto javni, e, e, javna ulaganja ne broje u deficit BDP-a? Postoje tome javna rasprava, ali Postoji li prostora da to napravimo bez da narušimo kriterije e, stabilnosti po vašem mišljenju? S obzirom na e, e, privatno javno ulaganje, javno je kolektivno i željeli bismo što je više moguće izbjeći slučajeve neuspjeha ali zapravo se radi o kvaliteti ulaganja, bez obzira je li javno ili privatno. I mislim da se više treba e, naglasiti e, kvaliteta javnog ulaganja, a ne samo količina. Što se tiče zlatnog pravila, kao što je rekao, kao predsjednik Ekofina, ja mislim da imamo strukturu, postupak e, e, o kojem trebamo raspravljati u okviru e, dogovorenog okvira. Dakle, u okviru okvira koji smo dogovorili. Nije važno što ja mislim. postoji FC, postoji cijela struktura E, e, u e, kojoj, se mogu dostavljati takvi prijedlozi, pa se po njima može raditi na što god se događa. Ne možemo samo ići nekakvim drugim putem, moramo ići u okviru dogovornog formata, no to ne znači da se tim otvornim pitanjima ne možemo baviti i rješavati ih, ali to mora biti u tom okviru. Imate vremena za nastanak. E, nastavak iz ovog motrišta, ali ne uđete li da je način na koji u ulaganja i e, trošenje trošenje ovim proračunima e, kako se tretiraju, kapitalno ulaganje se tretira isto kao i trošenja pod sadašnjim pravilima. Dakle, svaki ministar će imati poticaj da reže javna ulaganja, da smanji trošenje. To to je jako opasno E, dakle, poštuju se pravila tako što se vrše rezovi na javnom ulaganju. Ja osobno mislim, mm, i što ja osobno mislim je druga stvar, ja se osobno s tim mogu složiti, ali radi se o tome e, da je u nadležnosti nacionalnih vlade i parlamenta kada raspravljaju u proračunu da o tome rasprave. Prema našim pravilima u ovom trenutku ih ponovo, ponovo se vraćamo i prespitujemo ih. Mi na Ekofinu u Amsterdamu smo raspravljali o tome treba li se to e, pravilo promijeniti, pa da nemamo pravilo o deficitu nego o trošenju. Dakle, ništa nas ne zaustavlja da razmatramo i neka druga pravila, jer to bi bilo još jedno drugo pravilo u, okviru tog dogovorenog okvira. Dakle, ne radi se o tome što ja mislim, nego postoji prostor e, za e, takva razmatranja kad ćemo revidirati ta pravila u ovom trenutku. ona su, dakle, tu imamo pravilo o dugu, o deficitu, imamo jedno slabo pravilo o e, e, izdacima, ali ništa nas ne zaustavlja da također razmotrimo i vaš prijedlog. Hvala lijepa. Tehnički imamo e, pravilo o ulaganju, ali ono je vrlo usko. Ono postoji, međutim. Naravno, usko je. Werner Lange ima riječ. Ja, herr minister. Gospodine ministre, lijepa hvala što ste e, došli k nama kao financijski ministar Malte i da ste spremni e, surađivati s parlamentom. Imam dvije točke. Prva točka je pitanje da je malteška vlada e, željela objaviti ugovore o, porezne ugovore. Međutim, to se do sada nije dogodilo. Postavlja se pitanje što će vlada e, učiniti za vrijeme predsjedništva protiv izbjegavanja plaćanja poreza. <clears throat> Jučer smo u jednom odboru čuli e, od jednog profesora <clears throat> e, vještina posrednika jeste da izbjegne propise, a da ne krši formulaciju propisa Sutra e, ćemo ima, sutra smo trebali imati zajednički sastanak Pane i Ekona, to je e, sada otkazano. E, jer rečeno je da nešto nije štimalo u dogovoru s panom, što nije točno. kako možemo imati daljnje rasprave? Pitanje što ćete učiniti kako biste u vijeću kao predsjednik Ekofina e, postigli bolji, e, bolju suradnju s parlamentu? E, jeste li za slobodan pristup svim dokumentima ili ćete slijediti mišljenje Luksemburga da moramo tu biti suzdržani kako ne biste izašli previše u susret s parlamentom. E, znam da ste vi e, osobno e, niste tangirani po tom pitanju i da želite suradnju s parlamentom, ali kao predsjedništvo morate vršiti pritisak na druge zemlje članice kako bismo imali pristup svoj toj dokumentaciji. počet ću sa e, malteškim pitanjem e, mišljenja o poreznim mišljenjima. E, to je zatraženo od svih država članica. Malta nema sustav poreznih mišljenja, nema diskriminacije između pojedinih slučajeva. Za razliku od drugih sustava. E, ne oslanjamo se na porezna mišljenja. Vraćat ću se na ekofin. Kao što znate, oporezivanje je još uvijek u nadležnosti država članica. E, ne samo ECOFIN, već i unutar država članica. Kad PANA poziva e, respektivne vlade da surađuju sa istražnim odborom onda ovisi o samim vladama da prihvate ili odbiju taj poziv. U našem slučaju e, smo odabrali da posjetimo zemlju i odabrali smo da posjetimo zemlju i zatražimo od vlada da surađuju. E, Biće nam vrlo drago da dođete u Maltu. Međutim, nadam se da se ne varam. Eh, pitanje isporuke dokumenta nije bilo eh, raspravljano na Ekofinu. Eh, države članice su same trebale odlučiti hoće li surađivati ili ne. One su trebali preuzeti odgovornost za svoje djelovanje u vezi s tim dokumentima o kojima ste se raspitivali. Mislim da sam odgovorio na sva pitanja. Hvala lijepa. Da, hvala lijepa ministre. Ne sumnjam da ste pripravni e, surađivati. Iz, protoko, iz zapisnika slijedi da za razliku od većine e, da je nizozemska podržala prijedlog E, da treba izaći u susret zemljama članicama e, jer ne, negativne posljedice ne bi bile politički izdržive. E, kao predsjednik ECOFINA morate osigurati da drugi ministri financija i zemlje članice bolje surađuju nego prije. Do sada nismo dobili gotovo nikakve dokumente E, ne znam što moramo napraviti da bismo e, stigli do tih dokumenata. Hvala, e, zabilježit ću vašu primjedbu. U Bulman ima riječ. Predsjedniče, pozdravljam vas, drago mi je što ste ovdje. Imam dva kratka pitanja Spomenuli ste eh, interne sporove u fiskalnoj eh, politici eh, u vijeću. Zašto ne možemo napraviti sljedeće? Komisija je za korištenje instrumenta prosuđivanja ili ocjenjivanje poreznih stajališta u europodručju Zašto e, ne ocijeniti troškove da to nemamo? Odsutnost toga, implikacije za unutarnje e, tržište, to bismo mogli napraviti, pa bismo na kraju dana imali racionalnije rasprave o tome. E, vrlo mi je drago što ste se dotakli EFSI-a ne samo u sadašnjem opsegu, već i u dimenziji e, sjever-jug. Mm, ekonomska migracija. Josef Moskat je već rekao e, da će predsjedništvo imati vrlo odgovoran stav po tom pitanju. Moje, e, ja sam suizvjestitelj za ovaj dokument tu vidimo nešto kao e, teh, tehnokratsku ko, e, samoodređivanje. Moramo se e, zapitati tko je ko kontrolira ovu mašineriju. To su države članice. Hoćete li pozvati svoje kolege da imamo više nadzora i bolje, bolje ocjenjivanje Europske investicijske banke kad se e, radi o primjeni EFSI-a, provedbi EFSI-a i kad se radi o, o korištenju istih instrumenata u dijalogu e, sjever-jug. E, mislim da bismo tu trebali imati zajedničku raspravu vijeća i parlamenta. Ima moj makroekonomski dijalog a što se tiče stajališta u fiskalnoj politici i to je na dnevnom redu. Nisam još bio u predsjedništvu. razne vlade su bile malo e, iziritirane e, zbog tog proširenja fiskalnog stajališta. one smatraju da je to e, nacionalna odgovornost. Moramo tu postići napredak i o tome se treba složiti. Ja sam malo bio iznenađen kao i vi i kad se to dogodilo. Mislim da je to još uvijek sivo područje. E, sva, svakako tu treba ostvariti napredak, a koordinacija je naš cilj. I kako to postići, naravno. E, što se tiče Europske investicijske banke, e, ona E, prisustvuje e, e, sastancima Ekofina. Također su vrlo otvoreni. Moram ono što ste vi istakli, koliko ja znam, te točke nisu raspravljene u prošlosti, koliko se ja mogu sjetiti tog rasprava. Imamo suradnju između država članica i e, Europske investicijske banke. To treba malo pojasniti. E, ko je vlasnik e, Europske investicijske banke? to su države članice. One su odgovorne i za politike te banke. Ako imamo jamstvo iz europskog proračuna za Europsku investicijsku banku da poboljša i kvantitetu i kvalitetu zajmova, moramo osigurati da se taj novac koristi za promicanje poslovanja Predsjedništvo mora imati diskusiju sa državama članicama o tom pitanju. Ne možemo raditi s mašinerijom gdje implementacija netransparentna. E, to je kontraproduktivno za rezultate zakonodavstva, a to ne možemo dozvoliti. Mm, mm, razočarat ću vas danas. E, mogu samo zabilježiti ovu vašu zabrinutost i e, reagirat ćemo na to. Hvala. Gospodin Kaza ima riječ. Hvala lijepa. Pozdravljam gospodina Šiklunu. Govorimo o zakonodavstvu u suzbijanju pranja novca. Vi ste bivši direkt direktor Manfred Galtes se povukao nakon jednog izvješća koje je povezano sa skandalom, o, panamskim skandalom. Kad ćete objaviti taj izvještaj? E, kada ćete izabrati novog direktora umjesto gospodina Galteza? Transparency International eh, je objavila vrlo negativne podatke što se tiče malteške transparentnosti po tom pitanju. Eh, e FAU je podlježe zakonima kao i policija i porezne uprave. Zakonodavstvo E, čuva njihovu nezavisnost i autonomiju i ono što mogu otkriti ili ne otkriti. Oni neće otkriti individualne slučajeve. A, a e, e, izvršni direktor o kojem ste govorili kad je izvještavao to su bili široki izvještaji. Ja sam ga poticao da ide dalje. Nikad nismo raspravljali međutim o pojedinim slučajevima, nikad mi nije poslao individualne izvještaje jer bi to bili, bilo protuzakonito i u prošlosti i sada. Predsjednik ove institucije u Malti e, je e, državni odvjetnik Malte, a njegov zamjene, e, zamjenik je e, direktor e, financijske agencije Malte koja je vrlo prestižna institucija. Njegove su kvalifikacije takve da je imenovan od od Europske komisije da proceni druge zemlje. On uživa velike poštovanje E, mislim da državni e, odvjetnik i doktor Matej koji je njegov zamjenik e, su ljudi koji uživaju veliko poštovanje. I ne mogu zamisliti bolje ljude na toj funkciji. Mi smo ponovno imenovali odbor. Oni će dakle ostati na dužnosti. Obavijestili su me da razgovori za pronalaženje e, dobre osobe za izvršnog direktora da su one bile to ti su pregovorili bili dugački oni su izabrali kvalificiranu iskusnu osobu a sad će razgovarati o financijskoj pa, paketu koji će uskoro biti finaliziran i e, objavljen od strane te institucije ponavljam nemamo izvještaje koje su mi poslani o pojedinim slučajevima, a, jer bi to bilo protuzakonito. Oni su autonomni i pristali su se sastati i objasniti svoje stajalište. Mm, e, e, izvještaj Anuel e, koji se objavljuje svake godine ima vrlo detaljne podatke o državama članicama s kojima su imali razmjenu informacija. 35 e, slučajeva u Velikoj Britaniji, Italiji, 46 slučajeva, Francuska 10 slučajeva e, surađuju sa e, tijelima drugih država članica. To je vrlo ozbiljna institucija. nezgodno je ili žalosno kao što je rekao gospodin Kaza Mm, da smo imali ovu ostavku mm, i uh, ova zamjena koja se dogodila u međuvremenu. E, ne smijemo suditi e, kad pogledajte njihov radni program. Oni ne rade samo ocjenjivanje sustava, e, pokrivanje kriminala i tako dalje i razna kršenja propisa kao i sudsko gonjenje takvih kršenja. E, pročitajte to i onda donesite sud. Mislim da su svi e, imali dva pitanja. Nije mi dao odgovor. E, ja sam Konrad Meci i, vjerujem da on nije kriv. Možete li nam dati vaše mišljenje o e, onom što je rekla Transparency International? Rekli su da je Malta najkorumpiranija zemlja na svijetu. Analiz docima riječ. Hvala. Ispričavam se, nisam bila ovdje od početka, ali sam to pratila na internetu. E, dva pitanja e, u vezi sa vašim predsjedništvom vijeća direktiva o suzbijanja pranja novca. E, vi ste rekli da to treba biti uspješno. E, stajalište vijeća. E, javni registar mora sadržavati i poduzeća, trgovačka društva i uzajamne fondove Znamo da ti uzajemni fondovi često se vrlo često koriste za pranje novca. Svjetska banka je o tome e, govorila u svojim izvještajima. Kaže da e, se te uzajemne fondove vrlo rijetko istražuje. E, drago mi je što ste rekli da e, treba malo ohladiti usijane glave, možda e, bi to trebamo učiniti u moje zemlji, trebalo bi nam puno hladne vode da to učinimo. Mm, mm, mm, e, trebamo spriječiti nepopravljivu štetu kako za Britaniju, tako i za Evropsku uniju. Sa CMU-om imamo neke probleme nemamo dobro fun funkcionirajući sustav za a, ekvivalenciju i sekuritizaciju. E, da li bismo trebali nešto imati poput omnibusa kako bismo riješili to, taj problem? Počet ću s prvim pitanjem. Kada dolazi e, do e, istrage poput man, manivala, i te ocjene se rade u Malti svake pet godina. E, mi ćemo imati evaluaciju cijelog financijskog sustava u Malti ove godine, kao što se to događa i u drugim zemljama. Pitanja da li tijela, policija, porezne vlasti, da, li će imati e, pristup tim dokumentima. E, to osigurano Čak i e, ako su netransparentni prema van, jer je to, je, to je u prirodi same stvari. Nemojmo o, o tome previše gubiti riječi. E, to e, porezne vlasti, tijela za suzbijanje pranja novca i policija, oni imaju pristup tim dokumentima. To funkcionira. Pitanje e, javnosti svega toga jeste e, e, radi se je li to dostupno nadležnim tijelima ili javnosti. Ja imam o tome svoje mišljenje, ali ovdje ću se zaustaviti. recimo popis panamskih dokumenata. Nacionalne vlasti su počele raditi na onome što je dostupno. nisu mogli te dokumente dobiti niti od e, suda, niti od drugih tijela. Razmjena informacija je važna. Zato ćemo potpisati e, konvencije E, konvencija iz Berlina za razmjenu informacija. Mi surađujemo s OECD-om, to je globalno. E, e, postepeno u, uključujemo cijeli svijet. ne radi se samo o Europskoj uniji, želimo i da i drugi surađuju. OECD je u tome ključan. Što se tiče Brexita, e, ja sam mm, rekao što o tome mislim. Zaista vjerujem da će obje strane e, trpjeti od, radi Brexita. Mm, imamo razne službe, clearing houses i druge. Imamo e, autocestu koju ćete blokirati. Kako god na to gledali, E, doći će do fragmentacije i tako dalje. Neću o tome spekulirati. E, želimo da to bude što manje štetno za obje e, strane, kako za Ujedinjenu kraljevinu, tako i za Europsku uniju. Da postignemo sporazum koji će biti prihvatljiv za obje strane. Hvala. Neću ići dalje od toga. Hvala lijepa. ne možemo imati catch the eye jer nam ponestaje vremena. Stoga zahvaljujem e, predsjedniku Šikluni na ovom plodnom razgovoru, na vrlo dobroj razmjeni e, mišljenja. Želim vam mnogo uspjeha u vašem mandatu. E, I mi ćemo svakako osigurati našu suradnju na svim područjima koja, za koja smo nadležni. Naravno cijenimo vaš angažman na onome što ste rekli o poreznim sustavima i tako dalje. Poštovani kolege, prelazimo na devetu točku dnevnog reda, funkcioniranje franšiza u maloprodajnom sektoru. Vodeći odbor za ovo mišljenje je EMKO, izvjestitelj Doru Klaudijan Franculika. Danas razmatramo nacrt mišljenja i dajem riječ izvjestitelju. Izvolite, imate pet minuta. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče, dragi kolege. Franžiza igra vrlo važnu ulogu u jedinstvenom tržištu i u maloprodaji E, ipak nije dostigla svoj potencijal u Europskoj uniji zbog e, loših e, provedbe propisa. Pomanjkanje homogenosti u primjeni propisa u raznim državama članica je dovelo do neefikasnosti. U ja podcrtavam potrebu da se E, primjenjuje e, direktiva u svim državama, uredba u svim državama članicama. E, to se mora i uskladiti kako bismo postigli u potpunosti naš cilj. Trebamo bolje definirati normativni okvir za franšizu kako bismo osigurali nezavisnost e, i potpuno sudjelovanje svih dionika. Uredba zahtjeva da ocjenjujemo utjecaj e, horizontalne e, strategije na franšizu, na davanje moramo evaluirati negativne učinke kao i vertikalne restrikcije moramo prikupljati e, komercijalne informacije o novim tendencijama naročito u elektroničkoj trgovini mm, moramo dalje raditi na digitalizaciji gospodarstva kako bismo pojednostavnili postupak e, e, prikupljanja informacija moramo imati jedan novi sustav obavještavanja Moramo imati sveobuhvatnu analizu e, nacionalnih tržišta. E, to se može postići prikupljanjem informacija o neuspjehu raznih franšiza na nacionalnoj razini. Mislim da je važno da osiguramo e, da ilegalna podrška za franšize i e, porezne povlastice e, da tu trebamo imati više čvrstoće i da treba produbiti istrage. E, nadam se i uvjerena sam da preispitivanje uredbe će biti završeno prije kraja 2018. i da će Europski parlament suraživati u, u E, reformi te uredbe jer je to vrlo važno za tržište i za socijalna pitanja u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Hvala izvjestitelju. Hvala izvjestitelju. A sada Ildiko Galpelce iz EPP-a. Lijepa. E, Čestitam predsjedniku, prvom potpredsjedniku odbora, želim im e, mnogo uspjeha u sljedeće dvije i pol godine. I ja bih željela zahvaliti gospodinu Fronzuliki na ovom tekstu. Mislim da on sadržava vrlo dobre prijedloge. Izvjestitelj je vrlo dobro osvjetlio e, niz uh, problema na tom području. E, slažem se s njegovim prijedlozima, mislim da su oni e, valjani. Imam prijedlog za dva amandmana koje ću podnijeti, ali mislim da tu možemo vrlo dobro surađivati. Slažem se s time da da u svakom slučaju raščistimo put e, prema dobrom funkcioniranju unutarnjeg tržišta e, da tu uklonimo sve prepreke, ali imamo pravila kojim se treba pridržavati, kao što je rečeno u izvještaju. Mm, e, vodeći odbor je odbor IMKO. Moramo se ovdje pozabaviti u prvom redu s onim područjem koje je u našoj e, nadležnosti, a to je pravo tržišnog e, natjecanja. Gospodin Frunzulika e, je se tu pozabavio mnogo i sa nepoštenim trgovačkim praksama E, rekao je da tu nemamo dovoljno e, regulative, nemamo dovoljno pravnog okvira za to. E, u točci 16 predlog teksta se bavi tom temu. Naravno trebamo okvir, ali još nije jasno trebamo li koordinaciju na e, razini Europske unije ili neki pravni akt na tom području. Nepoštene trgovačke prakse, e, tu imamo mnogo zadaća koje stoje pred nama. E, I tekst na to ukazuje. Te e, nepoštane e, prakse su vrlo raširene. E, ono što zovemo B, B prema B ugovore, tu trebamo potrebne mjere i tu ćemo imati nekoliko amandmana. Mislim da je naša zadaća da stvorimo jasnoću u samom zakonodavstvu. E, ja sam optimistična, mislim da ćemo dobro surađivati, slažem se sa strukturom koju je predložio izvjestitelj. Hvala vam lijepo, gospođa Rozalge, nje nema. Nema još neki. Gospodin Urban Krespo, nije niti on nazočan. Imali još govornika iz drugih klubova? A ako ne, vraćam riječ izvjestitelju. Um, thank you very um, Hvala vam lijepa, žao mi je što ostali kolege nisu ovdje. Zahvaljujem kolege iz Mađarske, e, proste kolegici iz Mađarske, cijenim uvijek njezine komentare. E, da, svakako namjeravamo surađivati. Konačni cilj jeste da damo veliki doprinos kako bi došlo do promjena pravila, e, a koja se odnose na franšizu i to do kraja 2018. godine. Evo, to je najveća zadaća koju imamo u području franšiza. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Dakle, rok za amandmane je 8. veljače, razmatrat ćemo amandmane 9. ožujka. Glasovanje u e, odboru Ekon bit će 27. ožujka, a glasovanje u nadležnom odboru 25. travnja. Hvala lijepa. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. To je izmjena uredbe 99 iz 2013. o Europskom statističkom programu i produljenje tog programa na razdoblje od 2018. do 2020. Ja sam izvjestitelj. Zahtjevi za statističkim podacima sve su veći, svi to znamo, podaci se prikupljaju i e, diseminiraju, odnosno e, distribuiraju na temelju određenih pravila u rujnu prošle godine Europska komisija iznijela je prijedlog izmjena i dopuna uredbe 99 kroz 2013 o Europskom statističkom programu od 2013. do 17. a u odnosu na produljenje tog programa na razdoblje od 2018. do 2020. Tu se predlaže značajna modernizacija statističkih metoda i potrebno je upotpuniti e, taj program, odnosno podatke koji se prikupljaju kako bi se odgovorilo na zahtjeve za statističkim podacima. Općenito govoreći podupirem predložene izmjene i dopune uredbe kako bi statistički podaci bili potpuniji i kako bi bili e, dostupni na vrijeme, ali predlažemo i 18 amandmana u četiri glavna područja. Kao prvo treba uzeti u obzir um, statističke podatke koji se prikupljaju u nekim izvanrednim situacijama. Tu prvenstveno mislimo na migrantsku krizu, dakle veliki priljev migranata. E, drugo je područje različitih europskih institucija uključenih u ovo područje. Treće je područje koje se odnosi na zajednička e, područja, dakle na zajedničke statističke podatke i zajedničke pokazatelje, a četvrto je e, područje rada, dakle podatke koji se e, prikupljaju ne samo u odnosu na e, ugovore o radu za, za stalno, već i na ugovore o privremenom radu i honorarni rad. U svakom slučaju važno je također da se sredstva prikupljaju i da raspodjeljuju na odgovarajući e, način i također tražimo i podrobnije izvješće koje se odnosi na e, trošak e, procjene, e, odnosno proste na procjenu troška produljenja statističkog programa i njegovu provedbu. Evo, to su amandmani koje predlažemo. Ja sam vam naravno na raspolaganju da čujem vaše komentare i spreman sam razmotriti e, potencijalne amandmane. Najprije u ime kluba EPP-a gospodin Carlos Iturgajc. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju što ste mi dali riječ kako bi ovdje govorio u ime gospodina Matu, a nažalost on danas nije mogao doći na ovaj sastanak jer se bavi e, drugim pitanjima u jednom drugom odboru. No u njegovo ime ja bih zahvalio E, izvjestitelju na njegovu radu, na iznesenom mišljenju koji ide u odgovarajućem smjeru. Kao što ste i sami rekli, sve je veća potreba za statističkim podacima i važno je da oni budu spremni u odgovarajućem vremenskom roku. Dakle, europske politike e, provode se i donose na temelju statističkih podataka koji govore o stanju u Europskoj uniji u pojedinim regijama i u pojedinim državama. Što se tiče statističkog programa za 2013. do 2017. i njegovo produljenje od 2018. do 2020. Taj program mora se temeljiti na dva čimbenika. Kao prvo, statistički podaci moraju biti kvalitetni, dakle ne smiju sadržavati nikakve praznine, zatim moraju biti dostupni na vrijeme i Gospodin Mato mi je rekao kako vam je on na raspolaganju, gospodine izvjestitelju, a kako bismo um, osigurali da se ovi kriteriji i ispune. Iz ECR-a e, nemamo nikoga iz Guja, gospodin Vjegas, izvolite. Dobar vam dan, vrlo ću doista kratko govoriti. Općenito govoreći, slažemo se sa sadržajem ovog izvješća. Smatramo da su statistički podaci ključni kako bismo mogli odlučiti jesu li naše politike ispravne ili nisu. Zato je važno da statistički podaci budu kvalitetni. Slažemo se sa sadržajem ovog izvješća. Mislimo također da je važno da se poboljšaju neki elementi statističkih podataka koji se odnose na socijalna pitanja i pitanja rada. Dakle, e, zalažemo se za to da se odvoje e, ugovori na određeno vrijeme i ugovori na neodređeno vrijeme. Također u mnogim zemljama postoje velike razlike u plaći između muškaraca i žena, dakle pitanje e, spola, pitanje migracija, sve to su važni statistički podaci. Također možemo govoriti o još jednoj temi a koja je politički važna, a to su porezni statistički pokazatelji. Dakle, pokazatelji koji nam mogu pomoći da shvatimo koliko je prisutno izbjegavanje plaćanja poreza, koji je broj tvrtki koje ne plaćaju eh, odgovarajuće porezne stope, koliko se na taj način novca gubi. Dakle, imamo određene elemente koji nam omogućavaju da izradimo statističke podatke koji su pouzdani i koji nam mogu pomoći da razumijemo situaciju u svakoj pojedinoj zemlji. Ne znam bi li se to moglo uključiti u neki amandman, ali općenito želim reći da je mišljenje, po našem mišljenju, pozitivno. Hvala vam lijepo u ime zeleni, gospodin Utason Hvala vam. U ime našeg izvjestitelja u Sjeni e, želim pozdraviti ovaj nacrt mišljenja i istaknuti dvije stvari. E, jedna je kvaliteta, a jedna je prikladnost za korištenje e, statističkih podataka koje prikuplja Eurostat. Što se tiče proširenja statističkih podataka smatramo također da su nam potrebni podaci vezani uz migracijske tokove, a i uz e, nasilje Um, jednog spola protiv drugog, dakle nasilja koje se temelji na spolu. Uh, također važno je ovdje uključiti različite gospodarske aktivnosti. Tu nam također nedostaju podaci. Također Eurostat ne prati statistički rad uh, UN-a. Kao što se vidi na mrežnoj stranici Eurostata, glavni pokazatelji strategije Eurostata do 2020 2020. godine i dalje trpe nedostatak podataka, recimo oni sada pokazuju korištenje primarnih energenata, um, emisije stakleničkih plinova i tako dalje iz 2014. godine. Dakle, to su e, stari podaci, zato je važno E, poboljšati podatke. Osim toga, podaci koje sada nudi Eurostat su teški za korištenje i u njima se obični građani teško mogu snaći. Važno je da ta dostupnost podataka bude poboljšana, a osobito vezano uz e, ciljeve Europske unije do 2020. da poboljšaju E, odnosno olakšaju korištenje svoje mrežne stanice mi ćemo dati prijedlog amandmana za ovo izvješće i još jednom zahvaljujem izvjestitelju na njegovu radu. Hvala lijepo. U ime ENF-a FDD-a nitko se ne javlja za riječ. U redu, onda zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni na njihovim konstruktivnim doprinosima. Siguran sam da ćemo dobro surađivati i da ćemo izraditi dobar tekst i nadam se da ćemo e, trijalog vrlo brzo i otvoriti i zatvoriti. 8. veljače u podne je rok za podnošenje amandmana, 9. ožujka ćemo razmatrati amandmane, 27. ožujka ćemo e, glasovati na odboru, a u lipnju 2017. na plenarnoj sjednici. Naravno, moja je namjera da trijalog krene što prije. Time smo zaključili ovu točku dnevnog reda i sada dolazimo do glasovanja. Vidim da klubovi još uvijek dijele glasačke liste, nisu svi zastupnici još ovdje, pa predlažem stanku od nekoliko minuta, samo nekoliko minuta, molim vas, i onda ćemo proslijediti s glasovanjem. Naravno, u programu glasovanje počinje prema našem dnevnom redu u 11.10, ali pričekat ćemo da se podijele glasačke liste. Excuse me, Chairman, are you thinking of having the votes today? Prostite, gospodine predsjedatelju, mislite li danas još započeti s glasovanjem? Neki od nas imaju i neke druge obaveze, trebali smo početi u 11.10. Dear colleagues, we can move to the votes. Poštovani kolege, dolazimo do glasovanja. Molim vas da prvo napravimo probno glasovanje. Molim vas sjednite. Idemo sada isprobati sustav. Otvaram glasovanje. Colleagues, please vote. Molim vas glasujte. Can I have it closer? I would like to see it. Šestero kolega je stavilo svoje kartice, ali još niste glasovali. Molim vas sve da glasujete, ovo je probno glasovanje. Molim vas, a usput ćemo provjeriti sastav. Još jedan kolega nije glasovao. Molim vas, sudjelujte u ovom testiranju. Naravno, odluka je na vama, samo vas potičem. Dobro, krećemo s prvim glasovanjem. Riječ je o prospektu, e, kao što to nazivamo, uspješno smo zaključili trijalog. Čestitam gospodinu Ježeku, našem izvjestitelju, daću vam veoma kratko riječ, ako se želite javiti za riječ, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, veoma kratko, zahvaljujem mom prethodniku, gospodinu Debakaju, koji je krenuo s tim procesom ovdje u parlamentu. Zahvaljujem izvjestiteljima više nego ikada, bili su iznimno korisni, konstruktivni, omogućili su nam da dođemo do veoma dobrog teksta koji će financiranje učiniti jeftinijim i dostupnim kad je riječ o takozvanom crowdfundingu i slično. Tekst je e, usklađen također i sa vijećem, dakle zahvaljujem i tajništvu i svima koji su bili uključeni. Hvala i vama. Otvaram glasovanje. technical Čini se da imamo tehničkih poteškoća, počet ćemo iz početka. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje 44 za 8 protiv 5 suzdržanih čestitam. A sada idemo na izvješće Filipa Lambera. Naziv je veoma dug, neću ga čitati. krećemo sa amandmanima 10 i 11, skupno glasovanje koje je za, protiv, odbija se kompromis A, koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis B sa usmenim amandmanom, koje je za, protiv, suzdržani, odbija se onda glasujemo o kompromisu bez usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C sa usmenim amandmanom. Izvolite. Ja se protivim usmenom amandmanu. Dakle, četiri ruke trebamo za to. Dobro, glasujemo za kompromis C bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman četiri se povlači, 55 ne glasujemo, kompromis D, tko je za, protiv, usvaja se, amandman 60, tko je za, protiv, odbija se, kompromis E, ali do riječi kako je određeno stavkom 4 posljednji dio potpada pod odbor IMKO. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandmana članak 10 stavak 1. Tko je za, protiv, usvaja se kompromis F. Tko je za, protiv, usvaja se kompromis G. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 imko koje je za, protiv, mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Dakle, 4 imko. Zatvaram glasovanje odbija se amandman 5 imko koje je za protiv suzdržani usvaja se amandman 6 koje je za protiv suzdržani usvaja se amandman 21 koje je za protiv suzdržani odbija se amandman 7 imko koje je za protiv suzdržani usvaja se amandman 22 za protiv suzdržani odbija se imko 8 za protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amadman 8 imko, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 23. Tko je za? Ne, oprostite, ne razmatra se. Amandman 24. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, provjerit ćemo. Amandman 24. Oprostite, krivo sam izgovorio, htio sam reći odbija se, odbija se potpuno jasno. Amandman 25, ko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 25, otvaram glasovanjem. Usvaja se većinom od dva glasa. Amandman 9 imko tko je za, protiv, usvaja se kompromis i tko je za, protiv, usvaja se kompromis j, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se imko 12, tko je za, protiv, provjerit ćemo imko 12, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Ne vidim vaše ruke. Otvaram glasovanje za amandman 31. Dvoje kolega još treba glasovati. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6. Tko je za? A to su uvodne izjave. Glasujemo skupno. 6, 7, 8, Tko je za? Protiv? Odbija se. Pojedinačno glasovanje o ovako izmijenjenom i dopunjenom tekstu. Otvaram glasovanjem. Zatvaram glasovanje. 50 za, 2 protiv, 5 suzdržanih. Pojedinačno glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 49 za, 2 protiv, 5 suzdržanih. Elektroničko glasovanje o odluci da se krene u pregovore s vijećem. Otvaram glasovanje. Usvaja se čestitam izvjestitelju. Mandat je usvojen kao i sastav pregovaračkog tima predsjedat će um, izvjestitelj potpredsjednik je izvjestitelj u sjedni Imamo i novu odredbu pravilnika. Dakle, kao što znate, na početku prve sjednice nakon ovog glasovanja ova odluka će biti objavljena a dan nakon što se objavi ta odluka eh, određeni broj zastupnika, jedna desetina eh, zastupnika u parlamentu može zatražiti da se u parlamentu na plenarnoj sjednici glasuje o sastavu pregovaračkog odbora. Ako se to ne zatraži, onda krećemo u pregovore s parlamentom. Idemo sada na sljedeću temu, bankovna unija. Amandman 87. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandmani 80, oprostite, 88 je identičan kao 87, ali riječ je o drugom odlomku. Dakle, 88 i 110 koje je za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. Oprostite, amandman 89, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 105, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 111, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 115. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 116. Tko je za, protiv, mislim da se odbija. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. Amandman 117 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Skrećem vam sada pozornost. Najprije glasujemo o kompromisu C uz suglasnost izvjestitelja. Kompromis C tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kompromis D, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 150, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 151. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis E. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis F. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 168. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis G. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 174. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo 174. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 182. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 183. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo 183. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 184. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 185. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis H. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis I. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 138 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 195 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 197 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis J tko je za, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada usmeni amandmani vezano uz odlomak 7AA koji predlažu zeleni, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 305, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 432, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se odbija se 357 tko je za protiv suzdržani odbija se 169 tko je za protiv mislim da se odbija provjerit ćemo otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se Amandman 212 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se 213 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se 214 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis J, a tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 246 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis kat, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis L, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se Amandman 220, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 224, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman zelenih vezano uz stavak 8a, tko je za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo, otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis M, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis 235 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 236 tko je za, protiv, suzdržani, uh, usvaja se 237 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 264 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 241 tko je za, protiv, provjerit ćemo 241 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 247. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 247. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 254. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 248 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis MA, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis MB, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman zelenih vezano uz stavak 9c, tko je za, protiv, Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se jednim glasom više. Amandman 253 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 258 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 265 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 267 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 269 tko je za, protiv, provjerit ćemo 269 otvoram glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 270. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 272. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo. 272. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Adopted. 273. In... 273. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 274. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada, kao i prije, idemo na glasovati za kompromis N1 za protiv suzdržani usvaja se, 276 tko je za protiv suzdržani odbija se, 286 tko je za protiv suzdržani odbija se, 289 tko je za protiv suzdržani usvaja se, 288 i 240 za protiv suzdržani usvaja se, 307, oprostite, odbija se. 275 za protiv suzdržani usvaja se, 291 za protiv suzdržani odbija se, 292 za protiv suzdržani odbija se, kompromis O, tko je za protiv suzdržani usvaja se, kompromis P za protiv suzdržani usvaja se, usmeni amandman zelenih vezano u stavak 12a, tko je za protiv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 protiv, suzdržani usvojen, 312 za, protiv, e, suzdržani odbijen, kompromis kve. za, protiv, suzdržani usvojen, amandman 3, 21 za, protiv, suzdržani odbijen, 323 e, za protiv suzdržani odbijen, e, kompromis R za protiv suzdržani usvojen, kompromis S za protiv suzdržani usvojen, kompromis T za protiv suzdržani usvojen, amandmani 3.3.2 i 3.3.3. za protiv suzdržani odbijen. Izvorni tekst za protiv E, provjeravamo, glasovanje je otvoreno. Još tri kolege trebaju glasovati, ne? Dobro, da. Dobro. Zatvorimo glasovanje. Usvojen. Stavak 16a, e, e, usmeni amandman, podnijeli su ga zeleni za, protiv, suzdržani odbijen. Kompromis U za, protiv, suzdržani usvojen. Kompromis V za, protiv, suzdržani odbijen. Ne, oprostite. Možete dignuti ruke. V za, protiv, dobro, je. Kompromis duplo V za, protiv, suzdržani usvojen. Amandman 356 za, protiv, suzdržan je odbijen. 155 za, protiv, suzdržani odbijen. Kompromis e, duplo A za, protiv, e, usvojen. Kompromis EC za protiv suzdržani usvojen. Amandman 4.15 za protiv suzdržani usvojen. 416 za protiv Provjeravamo 416, glasovanje je otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijenje. 435 e, za, protiv, suzržan i odbijen. 436 za, e, protiv. Provjerit ćemo 436, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijenje. 437 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbijen. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 2 za, protiv suzdržani usvojen, amandman 3 za protiv suzdržani usvojen, amandman 4 za protiv suzdržani usvojen, amandman 5 ne, e, odbijen, e, amandman 6 e, za protiv suzdržani usvojen, izvorni tekst, je točno? Sedmi pada, idemo na izvorni tekst. E, e, za protiv e, suzdržani usvojen. Amandman je 8 i 9 za protiv suzdržani odbijeni. Izvorni tekst citat 4 za protiv suzdržani usvojeni. Amandman 10 za protiv suzdržani odbijen. Izvorni tekst citat 5 za protiv suzdržani usvojen. A sada glasujemo u boku. zajedno od 11 do 25. Dakle, od 11 e, do 20. Slažete se? Uključujući i e, izvodni tekst 9. Dakle, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dakle, sada idemo na 21 za 21. Dakle, glasali smo zapravo. Točno. Dakle, Je li, e, morate e, glasati o izvrnom tekstu, citatu 21. Ne, došli smo do 21, uključujući izvorni tekst. Ne, ne, ne, to je kontradiktorno. Dakle, moramo glasati o amandmanu 20. Oprostite, predsjedavajući, e, zatražili smo samo glasovanje u bloku do 17. Čak bi i cita 14 izvornom tekstu bila u redu. Dakle, moramo glasovati o tim tekstovima, ćemo izgubiti više vremena nego dobiti. Dakle, šteta što smo odlučili glasati to sve skupa, jer imamo tu neke kontradiktorne stvari. Mislim da možemo jasno reći, prvo 11, naravno, e, znači da 13 pada, toga moramo biti svjesni. Ja mislim da je bolje da se vratimo i da glasujemo jedan po jedan, jer inače neće biti jasno. Dakle, 11 za, e, dobar pokušaj koordinatori velikih klubova ste napravili, ali 11 za, protiv suzdržani usvojen, 13 pada, 12 za, protiv suzdržani usvojen, 14 za, protiv suzdržani usvojen, 15 za, protiv suzdržani usvojen, izvorni tekst od 10 do 13 za protiv, protiv suzdržani usvojen, 16 za protiv suzdržani usvojen, a onda 17 pada, onda izvorni tekst citat 14 za protiv suzdržani usvojen i onda 18 za protiv suzdržani usvojen, 19 za protiv suzdržani usvojen, izvorni tekst 15 do 20 za protiv suzdržani usvojen, 20 za protiv suzdržani usvojen, izvorni tekst 21 za protiv suzdržani usvojen, 21 za protiv suzdržani provjera, provjera 21, glasovanje otvoreno. je, glasovanje je zatvoreno, usvojen. Dakle, da, idemo na izvorni tekst i ta 22 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvojen. 25 pada, 23 za, za protiv, suzdržani, usvojen. Izvorni tekst, citata 23 do 25 e, za protiv suzdržani usvojen, amandman amandman 24 za protiv suzdržani odbijen, izvorni tekst citat 26 za protiv suzdržani usvojen, citat 27 za protiv suzdržani usvojen, amandman 26 za protiv suzdržani usvojen, izvorni tekst 28 za protiv suzdržani usvojen, 27 za, protiv, suzdržani, provjera 27, e, e, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijanje. je. Izvorni tekst citata 29 za protiv suzdržani usvojen, amandman 28 e, za protiv suzdržani usvojen, amandman 29 za protiv suzdržani usvojen, citat 30 za protiv suzdržani e, protiv, e, što kaže PP? A, a, dobro, usvojen. Amandman 30 za protiv suzdržani odbijen. Amandman 31 za protiv suzdržani odbijen. Amandman 32 za protiv suzdržani odbijen. Amandman 33 za protiv suzdržani odbijen. Kompromis AD za protiv suzdržani usvojen. Amandman 43 za protiv suzdržani odbijen. Amandman 79 za protiv suzdržani. Provjeravamo 79. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojen je amandman 46 za, protiv, e, provjeravamo 46, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijanje jednim glasom. Amandman 48 za, protiv, Provjeravamo 48. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijanje kompromis, kompromis A, e, za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 57 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 59 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, odbijen. 61 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 63 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 64 za, protiv. Provjeravamo, glasovanje je otvoreno. 64. Glasovanje je zatvoreno. 26, e, dakle nerješeno odbijenje. Amandman 65 za, protiv, suzdržan je odbijen. 66 za, protiv. Moram provjeriti. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, 66, amandman 66, glasovanje je otvoreno. Još jedan kolega treba glasovati. Dobro. Glasovanje je zatvoreno, usvojen. Amandman 67 za, protiv, suzdržani, odbijen. Amandman 68 za, protiv, suzdržani odbijen. Kompromis AF za protiv suzdržani e, usvojen. Amandman 62 za, ne, 72, oprostite, za protiv suzdržani odbijen. Amandman 73 za protiv suzdržani usvojen. Kompromis AG za protiv suzdržani usvojen. Amandman 77 za protiv suzdržani usvojen. Amandman 80 za protiv, provjeravamo 80, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijanje. Dakle, glasovali smo 80, sada 81 za protiv suzdržan i odbijen. 82 za, protiv, suzdržani, odbijen. 83 za, protiv, suzdržani, usvojen. 84 za, protiv, suzdržani, odbijen. 85 za, protiv, suzdržani, odbijen. Glasujemo e, o tekstu kako je izmjenjen, pojedinečnim izmijenjen glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 45 za, 11 protiv, nema suzdržanih. Čestitamo izvjestitelju. A sada moram e, objaviti e, da će se e, zajedničko glasovanje Ekoma i Bačta odbora je odgođeno. E, mora se izvješće podnijeti na plenom zasjedanju u veljači. Hvala vam lijepa. Možemo zaključiti ovaj dio našeg sastanka. Ponovo ćemo početi s radom u 3 sata poslije podne. Hvala.